Dobro vam jutro povjerenice Gabriel, dobro jutro poštovani kolege. Započemo sa svojim sastankom, prije svega idemo sa usvajanjem dnevnog reda. Ako nemate nikakvih primjedbi smatrat ćemo da je dnevni red usvojen. Molim vas, iako to nije navedeno u dnevnom redu, vodite računa o činjenici da se čitav ovaj sastanak prenosi putem interneta, osim točke broj 5 koju ćemo početi raspravljati u 11 eh, sati. Tada će biti riječ o mreži za promicanje načela jednakosti spolova. Što se tiče priopćenja predsjednice na sastanku 27. rujna odlučili smo da ćemo vezano u zakonodavni prijedlog o europskim fondovima izraditi mišljenje i to mišljenje izradit će predstavnici europskih pučana. Riječ e, za izvijestiti izvjestiteljica Maren Bjork, koja je naša izvjestiteljica vezana uz proračunska pitanja, izradit će i mišljenje koje se odnosi na razrješenje komisije za prethodnu godinu. A zatim kada je riječ o e, pristupanju Istanbulskoj konvenciji e, kada je riječ o kampanji 50-50 i o stanju u ravnopravnosti spolova o Mađarskoj, e, te kada je riječ o saslušanju vezano uz borbu protiv nasilja nad ženama i djecom, kada je riječ o ulozi žena u mirovnim procesima. E, zatim što se tiče misija, misija u Španjolsku i Njemačkoj i e, status o provedbi programa namijenjenih borbi protiv nasilja nad žena i djecom i vezano uz ulogu žena u mirovnim procesima. Toliko od priopćenja predsjedateljice. Sada idemo na treću točku dnevnog reda. To je posjet povjerenice za digitalno gospodarstvo i društvo gospođa Marija Gabriel. Hvala vam lijepa povjerenice što ste došli na naš odbor za prava žena i jednakost spolova. Znamo da imate sastanak kolegija povjerenika u 9 sati, no unatoč tome vi ste sada ovdje. Hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme kako biste nas obavijestili o glavnim temama vezanim uz pravnopravnost spolova, odnosno prava žena unutar vaše nadležnosti. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepo, predsjedateljice, poštovani zastupnici, članovi odbora FAM. Prije svega hvala vam lijepo što ste mi dali priliku da danas budem ovdje s vama. Želim odmah reći kako mi je veliko zadovoljstvo vidjeti vas ovdje na odboru FAM. Ovo je odbor koji sam dobro upoznala kad sam bila zastupnica u Europskom parlamentu i iznimno poštujem vaš rad to su neke teme o kojima ljudi ne razmišljaju redovito, međutim to su pitanja kojima se mi stalno bavimo jer e, zalaze u samu srž demokratskih načela i u temeljne vrijednosti naših društava. Danas bih s vama htjela podijeliti neke informacije o aktivnostima koje pokušavamo napraviti kako bismo se pozabavili e, temom Um, prava žena i digitalnog društva. Kada sam postala povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo, prvo što sam se zapitala jeste bilo imamo li uh, neku europsku politiku vezanu uz položaj žena u digitalnom društvu i odgovor je bio ne. Zahvaljujući radu mojih kolega proizveli smo europsku strategiju i to je početna točka. Od 2013. godine provodimo istraživanje koje pokazuje uh, da su brojke iznimno zabrinjavajuće. Žensko sudjelovanje u digitalizaciji zapravo je u padu i to zbog nekoliko razloga. Kada mislimo o ljudima koji rade u području digitalne tehnologije samo 17% od 10 milijuna stručnjaka u Europskoj uniji su žene. Kada govorimo o stručnjacima znamo da će to da je to ključna tema. U ovom trenutku nedostaje nam 350 e, tisuća stručnjaka u Europi, do 2030. nedostajat će nam 500 tisuća. I to što žene ne sudjeluju u ulogama stručnjaka, to e, samo pokazuje koliko Europa pri tome e, gubi. Dakle, tu postoji i gospodarska računica koja se može može napraviti. Također smo razmatrali što se događa sa obrazovanjem u takozvanom STEM području. Od tisuću učenika koji, odnosno prostite studenata koji završavaju svoje studije u ovom području, 27 su žene, a samo njih šest uspijeva ostvariti karijeru u tom području. Dakle, žene se na početku zainteresiraju za digitalno područje, ali od te rane dječje dobi pa do sveučilišne dobi i kasnijeg sudjelovanja na tržištu rada nešto se dogodi i one se tim putem izgube. Također, veoma je mali broj žena koje su poduzetnice se u tom području, a s druge pak strane 63% startup kompanija koje pokreću žene e, ostvaruje bolje uspjehe nego startup kompanije koje vode muškarci. E, u svakom slučaju na temelju svih ovih istraživanja i podataka predložili smo strategiju koja se usredotočava na tri stupa. Prvi stup e, će uvijek biti i ostati e, da se nastavimo boriti protiv stereotipa. Za žene je važno da budu ambiciozne, da e, imaju e, samopoštovanje i povjerenje u svoje sposobnosti i da imaju uzore. E, drugi stup ove strategije biti će da se veći broj djevojaka i djevojčica privuče u STEM područje. U tu svrhu predložili smo nekoliko inicijativa, ovdje bih spomenula jednu od njih koju smo pokrenuli 6. listopada, trajaće do 21. listopada, to je europski tjedan koda koji zapravo e, pokazuje da smo mi i kreatori i inovatori da imamo i emotivni i društveni međusobni odnos E, koji e, je nešto što roboti i kompjuteri neće nikada moći ostvariti. Prošle godine 1,2 milijuna sudionika je sudjelovalo u Europskom tjednu koda. E, ove godine naš cilj je drugčiji. U travnju sam poslala jedan dopis svim ministrima obrazovanja u Europskoj uniji. Pozvala sam ih da promiču sudjelovanje žena i djece u ovoj aktivnosti i zamolila ih da nam pomognu u našoj novoj ambiciji, a to je da 50% svih europskih škola do 2020. E, sudjeluje u ovoj inicijativi. Također odlučili smo osigurati veću e, vidljivost nekih projekata koji potiču sudjelovanje žena recimo Europska digitalna nagrada koja će biti dodijeljena u prosincu u Beču, prvi puta će sadržavati Europsku nagradu za projekte koji su namijenjeni e, djevojkama i djevojčicama. E, dakle, ovo će biti drugo izdanje te nagrade i računam i na vas. Pozivam vas da takvi projekti dobiju veću vidljivost. I na kraju treći stupanj naše strategije, a to je žensko poduzetništvo. Uistinu želimo doprinijeti e, različitim projektima koji omogućavaju umrežavanje žena i njihovu veću vidljivost. Također želimo ih potaknuti da postanu poduzetnice a osobito kada uđu u poslovni svijet one moraju e, moći e, pokazati kako će se moći uzdići na položaj moći jer upravo u tom e, sektoru postoji jaz. Zato smo organizirali konferencije gdje smo okupili predstavnike socijalnog sektora, bankovnog sektora, različitih tvrtki i predložili smo potpisivanje jedne deklaracije u kojem bi se poslovni svijet obvezao da će imati više žena u digitalnom sektoru i ne samo to nego da će im omogućiti i dodatno profesionalno usavršavanje i napredovanje u karijeri. E, imali smo na početku 12 poslovnih subjekata, a sada imamo 99 i e, zbog toga sam iznimno e, ponosna, iznimno zadovoljna. Dakle, naravno nisu nam potrebne samo strategije, samo dokumenti, potrebno nam je djelovanje, provedba i praćenje tog djelovanja. I upravo zbog toga vam želim reći koliko je važno da imamo kritičnu masu žena kako bismo mogli imati i bolje rezultate. Zajedno sa Europskim institutom za ravnopravnost žena želimo izgraditi europsku platformu koja će nam omogućiti veću vidljivost i oni poslovni subjekti koji rade više za žene ne, moraju imati veću vidljivost, mora se vidjeti što oni to rade. Sada surađujemo s njima i nadamo se da će se ta platforma uskoro ostvariti. Osvrnula bih se na jedno pitanje za koje vjerujem da vam je važno. Parlament je pripremio izvješće, izvješće gospođe Šodrove o ulozi medija. Naravno, potpuno je jasno kada govorimo o borbi protiv stereotipa da je i o privlačenju većeg broja žena u područje STEM, e, da kada govorimo o e, većem broju žena poduzetnica, da je uloga medija doista ključna. E, na sastanku regulatora audiovizualnog sektora koji je održan u travnju u Hrvatskoj, pitala sam ih da zatraže to izvješće koje će pokazati koje su tu prepreke u tom području i to e, izvješće objavljeno je 18. rujna, pozivam vas da ga pogledate jer tamo možete vidjeti da ne samo da žene nisu dostatno zastupljene u medijama, već se jasno vidi da postoje određeni stereotipi. Recimo u nekim državama članicama kada se žene i pojavljuju na televiziji, one imaju jednu od dvije uloga ili su supermodeli ili su pak kućanice, majke, supruge i slično e, naravno ni na koji način se ne prikazuje to nastojanje da se pomiri poslovni e, život i privatni život. Dakle, žene se ne prikazuju u programima koji su, da tako kažem, ozbiljni programi. E, također, pokrenula sam i kampanju kampanju koja se zove Eh, da, eh, koja se dakle bavi činjenicom da eh, se sa ženama u medijima mora na drugi način postupati, moraju se prikazivati drugčije. I već imamo dobre primjere recimo kada predlažemo neki e, program e, odnosno neku konferenciju na kojoj se vidi da postoji samo jedna žena veoma često reagiramo i traži se da bude više stručnjaka na konferencijama koje su žene dakle više stručnjakinja e, i organizatori na njih niti ne pomišljaju na početku ali ih na kraju pronađu spomenut ću još jednu inicijativu inicijativu u rujnu kada su se ministri e, okupili e, Organizirali smo doručak neposredno prije sastanka vijeća i ministrima smo rekli kako želimo da podignu ovu temu na ministarsku razinu. Predložili smo da bi sada trebalo na svakom vijeću čuti predstavnike visoke eh, skupine za ovu temu i podastrali smo im ono što ste i vi dobili od vašeg tajništva, a to je naša namjera da pripremimo izvješće, izvješće kakvo uvijek objavljujemo u svibnju sa podacima po zemljama gdje se govori o sudjelovanju žena u digitalnom svijetu. Pozivam vas sve da pogledate te podatke, vidjet ćete da tu postoje neki kliše i neke stvari koje se ponavljaju ali mislim da time što stvaramo određeni imidž, što razmatramo kakva je situacija, što poznajemo e, činjenice, možemo pronaći najbolju praksu koja će nam pomoći da prevladamo poteškoće i suočimo se s izazovima. E, dobro, ne želim vam uzimati više vremena, samo sam vam htjela reći što je to što mi radimo već godinama. Vidite da imamo strategiju, imamo ta tri stupa, imamo akcijski plan. Dakle, ono što se sada treba napraviti, treba zadržati e, taj pritisak kad govorimo o digitalnoj transformaciji, a o njoj govorimo svakodnevno, ta digitalna transformacija mora biti e, inkluzivna, mora uključivati sve i žene u svakom slučaju e, moraju biti prihvaćene na temelju svoje sposobnosti i svojih svoga dara. E, u svakom slučaju sada ću stati, zahvaljujem i slobodno sam odgovoriti na vaša pitanja. Thank you, thank you Hvala vam lijepo povjerenice na vašem izlaganju, a sada bih dala mogućnosti zastupnicima da se javi za riječ. Prije svega, gospođa Agnješka Kozlovska, izvolite. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, e, szanowna pani komisarz. E, chciałabym wyrazić Hvala vam lijepo. Hvala vam gospođo povjerenice. E, zahvaljujem vam na svemu što ste učinili. Rijetko je da tako visoko pozicionirana političarka se zalaže za ovu temu jednakosti spolova s tolikom odlučnošću. Zahvaljujem vam, dajete dobar primjer ovog mainstreaminga koji je potreban, koji je problematičan i kojeg ja treba proširiti Zahvaljujem i na strategiji koju ste pripremili za sve planove, za sve strategije koje komisija trenutno organizira. Sada jedno pitanje. Čini mi se da smo u ovoj politici još u fazi u kojoj je još uvijek teško doći do prave jednakosti spolova. Možda bi stvari trebalo, trebalo pristupiti na razini obrazovanja djece. I zato vas pitam, e, susreli ste se s ministrima obrazovanja, mada obrazovanje nije pod nadležnošću misije, ali znamo da se oni sastaju, da oni definiraju ciljeve, zajedničke ciljeve. Dakle, pitam vas, e, da li vi sudjelujete na tim sastancima i je li e, ova digitalna, digitalni svijet tema pritom? Čini mi se da bi za žene bilo jednostavnije nadoknaditi izgubljeni teren u smislu digitalnog svijeta, kad bi došlo do digitalizacije, dodatne digitalizacije obrazovanja, kad bi bilo obvezno digitalizirati cijeli sustav obrazovanja. To bi stvorilo koristi i za dječake i za djevojčice. A što se tiče dokumenta koji ste donijeli, pročitala sam ih i vidjela sam da i u Estoniji postoje određene razlike što se tiče kompetencija mm, između muškaraca i žena dakle što se tiče digitalnog društva. U svakom slučaju ja vam zahvaljujem što radite na ovoj temi jer je potrebno povećati sudjelovanje žena u gospodarskom i digitalnom sektoru. Zahvaljujem. Hvala lijepo, gospođa Marija izvolite. Hvala vam, gospođo povjerenice. Kada sam vas danas vidjela, sjetila sam se eh, kako smo zajedno bili na E, među skupinom za promatranje izbora u Burkini Faso. E, drago mi je što vas čujem ovdje e, kako govorite o progresivnim pravima žena. Ovo što ste rekli je također vrlo progresivno. Tu takvom usmjerenju se pridružuje i moja stranka, pa vam na tome zahvaljujem. Htjela sam nešto reći što nas već godinama muči. Europska komisija nije uspjela donijeti strategiju za jednakost spolova. Vi sada govorite o strategiji e, s tri stupa E, na temu digitalizacije i ravnopravnosti spolova. Zato vas ja od srca molim da još jednom pitate gospodina Junkera da razgovarate s komisijom kako to može biti? Kako je moguće da ova komisija s vama kao povjerenicom se još nije izjasnila za to da postoji jedna sveobuhvatna strategija ravnopravnosti u Europi i da 2014. su sva ta razmišljanja negdje stala. E, mislilo se donijet ćemo radni dokument i ne treba nam strategija, eto na tome je stalo. Zato mislim da je vrlo pozitivno ovo što ste vi rekli u vašem izlaganju e, da trebamo jasnu strategiju recimo u digitalnom području sa tri stupa naravno ne samo tamo nego u sveobuhvatnoj strategiji za cijelu Europu. Mislim da e, trebamo gospodinu Junkeru svaki dan o tome govoriti i da ne trebamo popuštati. Što se tiče stereotipa, e, u cijeloj Europi imamo situaciju gdje e, desničari opet guraju ženu za štednjak u kuhinju i u privatnu sferu moramo razgovarati i apelirati na sve demokratske stranke i reći samo zajednički e, možemo se suprotstaviti toj prijetnji koja dolazi iz desničarskih krugova. Znate kakva je situacija u Mađarskoj? Tamo se uopće više ne govori o ženama, govori se samo o majkama. Sve je to kontraproduktivno i za vaš rad. Zato nikako ne smijemo izgubiti s obzora cjelinu. Sjajno je ovo što radite E, digitalizacija je samo jedan dio te priče, međutim moramo gledati sve e, recimo tema nasilja protiv ženama. Još uvijek mnogi nisu potpisali Istanbulsku konvenciju. Pa onda pitanje kako se žena može opet reducirati na ulogu majke, e, propitivati koliko djece ima. Tu trebamo djelovati, to je kontraproduktivno i zato apeliram na vas da djelujemo na razini cjeline. Hvala. Hvala lijepo, gospođa Neblo, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovana gospođo povjerenice, poštovane kolegice i kolege. I ja bih htjela prvo vam e, čestitati na ovoj strategiji koju ste iznijeli i drago mi je što ste e, istaknuli ovu temu žena u digitalnom gospodarstvu. Čuli smo zanimljive podatke i e, tako da e, se može pokazati i analiza po pojedinim zemljama, može se vidjeti koliko je ponegdje e, situacija dramatična. Digitalizacija donosi puno prednosti, a vidimo da žene još uvijek nisu dovoljno zastupljene. Ovo što ste rekli sve o strategiji također mogu jedino podržati. Želim reći dvije stvari. Vaše inicijative pozdravljam prije svega iz tog razloga što i u svom vlastitom okruženju imam neka iskustva, recimo imali smo konferenciju u Minhenu na temu digitalizacija i žena. E, tamo su u panel diskusiji sjedile neke žene koje su same osnovale poduzeća na digitalnom području. E, one su u prijašnjem svom e, radnom okruženju naprosto imale prepreke zbog kojih nisu mogle napredovati. To ne smije biti. Moramo poticati poduzetnički duh kod žena i moramo e, poručiti ženama da upravo na digitalnom području, na području umjetne inteligencije gdje se puno toga događa, da su upravo tu mnogobrojne prilike da se žene osamostale, da vode neki svoj <clears throat> samostalni posao i da budu neovisne. Možemo samo podržati svaku takvu inicijativu. Ono što je meni još važno, te promjene koje su uslijedile zbog digitalizacije i globalizacije e, i donijele donekle i nesigurnost na nekim područjima. Mi moramo transformaciju društva provesti tako da uključimo ljude, pogotovo žene, i mislim da je važno da u sklopu istraživačkih programa se bavimo svim tim temama. Kolegica je e, govorila s pravom o ovim tendencijama političkima koje se javljaju. E, neku političku prihvatljivost moramo tražiti u sredini kako bismo bolje se suočili sa izazovima globalizacije i e, svih tih procesa. Što se tiče teme osnivanja poduzeća, htjela bih ukazati na to i zahvaliti komisiji što je e, dala prijedloge e, koji će pomoći da se u slučaju neuspjeha e, se moći pokušati ponovo da ljudi dobiju drugu priliku da im se pomogne da stanu na noge također smatram važnim pregovore u sklopu trijaloga e, koji će pomoći u inicijativama kao što su pomoć ženama da, e, da uspiju u poduzetništvu i da se ne obeshrabre nakon prvog neuspjeha. Mi u Europi imamo dosta taj problem. U Americi je neuspjeh e, dio posla, to je normalno. Mislim da i mi ovdje moramo promijeniti tu poslovnu kulturu i zakonski prijedlog e, koji je na stolu, e, koji e, nam koji u sebi ima ugrađene poticaje za ljude koji ne uspiju od prve da dobiju drugu šansu. Mislim da je to dobro. Također ima još drugih inicijativa koje se može vrlo lako provesti u život. I kod nas postoje te podijum diskusije u kojima ponekad nisu e, dovoljno zastupljene žene. E, kada ja vidim djevojčice, djevojke e, u mojoj zemlji, onda prvo što se nameće iz medija je Germany's next top model, znači izbor za fotomodela. Još uvijek se slave te neke stvari u medijima i mediji to potiču. Tinejdžeri jako, njima je to jako privlačno međutim treba e, postoja, treba pokušati malo pomalo mijenjati tu sliku. Potencijal je upravo u digitalizaciji i to je pogotovo važno e, za žene jer se tu kriju e, mnoge dobre prilike. Jako je važno da se i u politici i na televiziji da se pokazuju pravi uzori. Hvala. Eh, Hvala, gospođa Šuica, izvolite. Hvala vam lijepa. Ispričavam se što sam zakasnila. Tijekom vikenda koji sam provela u Ateni čula sam nešto o digitalnoj strategiji pa bih sada htjela nešto o tome reći. Prije svega vaša inicijativa eh, No Women No Panel, dakle bez žena nema panela, mislim da je to jedna od najboljih inicijativa ove komisije koju sada nastojite provesti u svim eh, našim zemljama. Budući da u ženi imam u svijetu imamo 50 ili čak 51% žena, znači da žene moraju biti nazočne u svim panelima i doista vam zahvaljujem na toj e, inicijativi. Također, e, gospođa Gabriel, želim vam čestitati jer u manje od godinu dana svoga mandata uspjeli ste e, pokrenuti sve te inicijative i što je osobito važno, uspjeli ste pokrenuti uspjeli ste tu inicijativu žene u digitalnom svijetu približiti više građanima. Vaša strategija po mom mišljenju je odlična. Ona sadrži brojne prilike za naša gospodarstva. Pozdravljam vašu inicijativu. Ovo je doista dobar početak. No, kao što znate, postoje različiti E, pristupi. Neki kažu da se djevojčice rađaju sa genima koje e, im čine da im je, koje čine da im je bliskije igranje sa lutkama nego sa automobilima, no ja osobno ne vjerujem u tu strategi, e, takva stajališta. STEM područje otvoreno je svima i važno je da moderniziramo svoje obrazovne sustave. To je ono što nam nedostaje. Gospođo Gabriel, vi komisija radite odličan posao i idete u pravom smjeru, nastavite samo tako, a i uživat ćete našu potporu. Zahvaljujemo gospođi Šujici. Riječ sada ima povjerenica. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice E, želim zahvaliti svima na vašim doprinosima. Ono što sam od vas čula je potpora. To sasvim sigurno pridonosi mojoj snazi. Prije godinu dana kada sam se pitala postoji li strategija u Europi za žene u digitalnom sektoru, strategija strategija, e, odgovor je bio ne, a zatim sam čula e, povjerenice nemamo vremena za izradu nove strategije do kraja ovoga mandata. Ja sam rekla to je neprihvatljivo. Svaka minuta je važna. Ako ne možemo učiniti mnogo, idemo barem nešto pokrenuti. A, ajmo dati ženama neke inicijative. To je mnogo bolje nego da ne činimo ništa. Dakle, hvala vam na vašoj potpori, a sada ću odgovoriti na neka pitanja. Agnješka, da, slažem se, obrazovanje je ključ ključno, to je ključ za sve. Dopis koji sam poslala ministrima obrazovanja. Do sada smo dobili 18 povratnih odgovora, 10 nam još nedostaje. Ja sam zatražila od ministara da e, navedu koja je to najbolja praksa, najbolje inicijative koje su pokrenute u državama članicama, a sa ciljem um, uključivanja većeg broja žena u digitalni sektor. Moja ideja je bila da do kraja godine um, raširimo tu najbolju praksu i da vidimo koji su to najčešći e, problemi, oni problemi koji se stalno ponavljaju. Dobili smo odgovore neka su odgovori poprilično dugi, na deset stranica. Ministri spominju sve inicijative, neki drugi dopisi su mnogo kraći. No kad govorimo o ovim inicijativama i o digitalnim kompetencijama, spomenut ću jednu temu koja je E, možda teža, ali i atraktivnija. Moj glavni prioritet kao povjerenice e, su digitalne vještine. Ja doista mislim da moramo ulagati u naše ljude. Brojke su alarmantne. 44% europskih e, državljana, odnosno 69 milijuna europskih državljana nema temeljne digitalne vještine. 80 milijuna europljana nikada nije bilo na internetu, a znamo da do 2020. će gotovo svi poslovi zahtijevati određene digitalne vještine. Na sastanku u Helsinkiju drago mi je što su ministri gospodarstva također odlučili jedan dio svog sastanka posvetiti pitanju digitalnih vještina. Na taj način možemo prevladati prve prepreke Postoji nekoliko država članica u kojima se ministri doista bave aktivno ovim područjem. Recimo sa ministrima kulture razgovaram o pitanjima autorskog prava, sa ministrima gospodarstva razgovaram o novim tehnologijama, sa ministrima obrazovanja o uvođenju digitalizacije u škole. Najbolje je koordinirati sve ta, nastojanja i sasvim sigurno sve e, što se dogovori treba provesti na nacionalnoj razini. E, također siječnju ove godine povjerenik Navračić objavio je digitalno digitalni, e, oproste, akcijski plan za digitalno obrazovanje. To je prvi puta da smo uspjeli izraditi takav dokument. To je okvir koji bi trebao omogućiti državama članicama da e, unutar tog okvira same izrade i prilagode svoje inicijative. U tom dokumentu navodi se da treba više naglasiti ulogu žena i djevojaka, treba više naglasiti ulogu učitelja, treba nam više digitalnih vještina u školi. Učitelji i njihov ove vještine su važne. Učitelji su tu da iz, slome i sruše stereotipe, da e, jačaju povjerenje djevojaka i djevojčica u njihove vlastite sposobnosti. Neke države članice već su pokrenule određene inicijative i provele određene promjene. Mogu vam dati primjer svoje zemlje. Bugarske ministar obrazovanja na početku ove školske godine odlučio je uvesti digitalne vještine u osnovnu školu već e, kod učenika u dobi od 8 godina. Dakle, uči ih se o tome kako postoje određene vrijednosti koje treba poštivati i na internetu kao i mimo interneta, snošljivost, poštivanje drugih i tome slično. Dakle, takvo ponašanje mora biti jednako važno i na internetu i mimo interneta. E, Zatim važno je da djevojke i djevojčice znaju da digitalna karijera im omogućava još bolju povezanost u društvu, da to nije neki dosadan posao gdje će biti u nekom e, prostoriji odvojene od ljudi s kojima žive. Zatim prije godinu i pol pokrenuli smo još jednu inicijativu čiji je cilj izobrazba e, milijun i pol ljudi. Međutim, uspjeli smo e, obrazovati sedam milijuna ljudi, odnosno e, omogućiti im stjecanje digitalnih vještina. To znači kad se ujedine i europska razina i regionalna i nacionalna i lokalna razina, mnogo se toga može ostvariti. Dakle, svi i vlade i nevladine organizacije, civilno društvo sada naglašavaju važnost uloge žena i djevojčica. Dakle, važno je o E, osigurati vidljivost takvih inicijativa, a mi ćemo to učiniti europskom digitalnom nagradom. Dakle, do prosinca moramo utvrditi koje su to najbolje europske prakse i koje su to prakse koje se mogu najbolje e, ponoviti u drugim državama članicama, dakle najbolje preuzeti i ponoviti zastupnice, doista se rado sjećam našeg zajedničkog posjeta Burkini Faso. E, naglasila bih e, koliko je važno rušiti stereotipe i koliko je važna uloga svih nas, ne samo u obrazovanju, nego i u području medija, kao što je gospođa Nigla spomenula. Mislim da moramo nastaviti raditi u tom području i zato smo pokrenuli novu inicijativu e, vezanu uz medijske programe. Već 26 godina postoji program koji nam omogućava postizanje europske izvrsnosti. Postavila sam sljedeće pitanje. Koliko postoji programa za recimo ženske e, autorice filmova e, dakle e, recimo prvi podaci su iznimno loši naravno slična pitanja sam postavila i za druga područja za sljedeći takav medijski program želim vrlo jasne pozitivne primjere kako bismo djevojkama pokazali kako po postoje uzori e, dakle ako sve što možemo vidjeti na televiziji u programima su samo kliše i stereotipi e, ne možemo ostvariti nikakav rezultat. O europskoj strategiji neću sada mnogo govoriti jer sam o tome već e, govorila. Dakako nije potrebno ni reći kako ću ja poduprti svaku inicijativu koja će pomoći da se razgovara o ovim temama. E, gospođa Niblova, hvala vam lijepo na vašoj inicijativi. E, postavili ste i pitanje promjene mentaliteta. Da, svakako. U SAD-u kada ne uspijete, to nije problem. To je dio života. Dignete se i nastavite dalje. E, u, ovdje kod nas eh, stavovi su nešto drugčiji. U svakom slučaju ja podupirem inicijativu da za davanje druge prilike i sasvim sigurno je važno uključiti veći broj žena u e, događanja kojima se promiče poduzetništvo. Spomenut ću ovdje dvije inicijative. 15. prosinca u Sofiji imat ćemo sastanak na vrhu vezan uz europske startup kompanije i tamo ćemo imati posebni panel koji će se baviti pitanjem žena. Ne samo žena u Europi, nego žena na istočnom Balkanu. Imamo digitalni program upravo za to područje, jer u ruralnim područjima, u područjima kojima je potreban brži razvoj, digitalni razvoj je osobito važan. Reći ću nešto i o pitanju nasilja i o pitanju govora mržnje. istinu, Danas se suočavamo s novim oblicima nasilja e, kojima su žene izložene na internetu i e, zato spominjem ovu informativnu kampanju koju sam pokrenula Sigurni internet za Europsku uniju. Svatko od vas može biti ambasador te kampanje, neki e, zastupnici u Europskom parlamentu to već jesu. Važno je da osmislimo aktivnosti koje će jednostavno govoreći kao svoj cilj imati da se i na internetu poštuju vrijednosti za koje se zalažemo. Ono što smo učinili jest da smo stupili u kontakt sa mladima, sa učiteljima, sa e, stručnjacima za e, kibernetiku i e, rok je 25. studenog da odaberemo pojedine ideje vezane uz to koji je najbolji način za borbu protiv takvog nasilja. E, već sam spomenula mali broj žena koje se bave recimo pitanjem kibersigurnosti, to je samo 17%. E, u svakom slučaju treba se boriti protiv takvih stvari kao što su nasilje putem društvenih mreža, putem Facebooka, e, maltretiranje djevojčica u školi i slično taj fenomen eh, je u porastu i to sasvim sigurno šteti eh, mladima. Dakle, zapravo sve na što se eh, sve svodi ovih dana je broj lajkova na Facebooku. No, kao što sam rekla, postoji čitav niz inicijativa koje se već provode u čitavom nizu zemalja u Europskoj uniji, a moja je namjera da imam ambasadore ove kampanje u svim državama članicama, ne samo političare, već i sportaše, umjetnike, dakle one koji mogu poslužiti kao eh, uzori. Možda nisam u potpunosti odgovorila na sva vaša pitanja, ali mislim da ću sada stati. Još jednom ponavljam, ono što nam je potrebno je snažna potpora za strategiju, ali i za akcijski plan. Važno je da se riječi pređemo na dijela, ne trebaju nam samo deklaracije i potpisi, nego i konkretni primjeri. Ja doista vjerujem u snagu primjera, vjerujem da je djevojkama potrebno da unutar svog društva vide da se njihov potencijal može razviti. Društvo mora moći pokazati da bez potencijala koji imaju žene nećemo ništa uspjeti postići. Dakle, digitalna transformacija društva i gospodarstva nije moguća ako djevojke u tome neće sud imati svoju ulogu. Hvala. Hvala i vama povjerenice, hvala vam na posjetu, na vašem izlaganju i na vašoj osobnoj energiji kojom e, nastojite ostvariti bolje rezultate u digitalnom gospodarstvu i u digitalnom društvu. Želimo vam mnogo uspjeha, a naš odbor podupire sve što činite E, sve vaše strategije. Svima zajedno potrebni su nam dobri rezultati u politici digitalizacije. Hvala vam lijepa. Hvala Poštovani kolege, idemo sada na četvrtu točku dnevnoga reda. Riječ je o ulozi žena u sprječavanju radikalizacije u svijetu. Ovo je saslušanje koje su koordinatori odlučili organizirati a kakvoća naših govornika pomoći će nam da razumijemo malo bolje ulogu u e, toliko rašineroj radikalizaciju i potencijalnu ulogu žena u sprječavanju te pojave. Najprije ćemo čuti dvije e, govornice koje su imale izravnog e, kontakta sa radikaliziranim osobama i njihovim majkama brojkama e, nastojat ćemo bolje razumjeti potom e, ovo pitanje sa e, akademskog gledišta i na kraju ćemo čuti stajalište Europske službe za vanjsko djelovanje koje će nam pokazati na koji način vanjsko djelovanje Europske unije može pomoći u borbi protiv terorizma i radikalizacije u svijetu. Dajem sada riječ stručnjacima, prije svega Dunja Buzar koja je ravnateljica centra CPDSI. Izvolite. Merci beaucoup. Hvala vam. Prvo bih htjela objasniti s koje pozicije ću vam se ovdje obratiti. 2014. godine francuska me vlada zamolila e, da se pozabavim određenim istraživanjima i da uspostavim instituciju koja je u svome radu obuhvatila preko tisuću islamista koje su prijavili njihovi roditelji preko jednog besplatnog broja i koji su otišli u Irak i Siriju. Dakle, radilo se E, s obiteljima koje su se javile na taj hotline jer su njihovi e, sinovi otišli u te zemlje ili e, su se spremali na to. To su se ljudi javili sve dobrovoljno. Ovo što ću vam ovdje prikazati su podaci koje smo prikupili u istraživačkom radu s roditeljima, prije svega majkama, u razdoblju od 2014. do 2016. Eh, ja sam dobila obnovljenu eh, eh, dakle ponuda da obnovim taj rad nije produljena jer jer se promijenila politička situacija na političkoj razini je sada situacija drugačija tako da ja na tome više neću raditi Sada mi je me e, Europska komisija zamolila da izradim kvalitativno i kvantitativno izvješće o tim mladim ljudima. Tu je obuhvaćeno 450 obitelji o čijim sociološkim i drugim podacima raspolažem za dvije generacije. Izrađena su razna izvješća e, o procesu radikalizacije tih 450 ljudi, ali e, smo razmatrali i koji je mogući put izlaska iz radikalizacije. E, velikom postotku, oko 80% je uspjelo napustiti tu scenu, tu radikalnu scenu. I također smo se u tom kontekstu bavili i mehanizmima rizika i sigurnosti. Danas ću se baviti E, samo pitanjem roditelja, pogotovo majki. 70% žena Znači od tih 450 obitelji većinom su žene bile ovdje uključene. E, djevojčice se puno ranije radikaliziraju, sa 12 godina dječaci tek s 15. E, tu su razni problemi kao što su recimo njihove veze s drugim ljudima, a i e, djevojčice ranije sazrijevaju. 43% tih ljudi su arapskog ili islamskog, muslimanskog porijekla, a drugi neki su konvertiti, i ima čak e, i e, onih koji su iz krčanskih obitelji. Oko 50% e, su pripadnici srednjeg sloja. Kao što znate, u Francuskoj su i srednji slojevi pogođeni krizom jednako kao i siromašniji slojevi. To nisu posebice specifični faktori rizika E, teško se koncentrirati na jednu osobinu, na jednu karakteristiku i reći evo to je razlog radikalizacije. Uvijek ima više čimbenika koji tu imaju utjecaja. Radikalizacija nije stanje, nego proces. E, u to možete e, dospjeti, ali iz toga možete se i izvući. Mnogi mladi ljudi regrutiraju se na internetu. E, I to ima, tu ima različitih pristupa. E, kod mlađih ljudi se puno ide na emocije, prije svega na strah. Pokušava se zastrašiti te mlade ljude e, koji onda time gube povjerenje u ostale osobe koje su u njihovoj društvenoj okolini. Oni gube tada povjerenje u društvo radikalne skupine ih pokušavaju uvjeriti da je jedini e, način e, poboljšanja ovog korumpiranog, pokvarenog svijeta da se slijedi Božji put. I onda oni njima nude taj neki sigurni prostor tim mladim ljudima gdje će se oni naći. E, jako je važno reći koliko je važno shvatiti taj princip djelovanja na emocije, na strah. E, sljedeći korak je izgraditi odnos s njima. Taj mladi čovjek se tada osjeća sigurno među njima, osjeća se voljeno unutar te radikalne skupine. I ta dva pristupa, emocionalni i taj e, drugi e, moment stvaranja odnosa, to dovodi do mijenjanja pogleda tih mladih ljudi na druge ovi drugi neki ljudi postaju neprijatelji, uspostavlja se paranoična slika svijeta. Može, ljudi mogu biti samo prijatelji i neprijatelji, nema tu drugo. Tako da ti mladi ljudi dospijevaju u e, situaciju gdje svaki otpor prema tome smatraju legitimnim. Što se tiče prevencije, e, majke igraju najvažniju ulogu Upravo one e, su najvažnije u borbi protiv ovog emocionalnog učinka na te ljude. Zašto baš majke? Zato što mladi ljudi u tom stanju prije svega e, se boje e, nekih stvari koje dolaze iz društvenog okoliša. Džihadisti E, smatraju svođenje ljudi na istu razinu s Bogom, to bi bila izdaja. E, kod njih je važno e, to jedinstvo Božje objave. Opet time utjeruju strah u kosti tim mladim ljudima. Dakle, ono što se prije svega želi tim mladim ljudima nametnuti je strah da ne uvrijede Boga i to utječe na njihovo ponašanje. Naime, ti mladi ljudi kada ulaze u auto, recimo voze se nekamo s majkom, oni odmah se radio. To je recimo neki znak koji možete prepoznati jer smatraju da to nije bogougodno djelo. E, zatim vidjet ćete ih da e, e, trgaju fotografije jer to također vrijeđa Boga. Prestanu ići u supermarket i tako. Neki čak više se ne voze ni podzemnom željeznicom jer se boje e, da će možda tamo ući neki beskućnik koji svira harmoniku i sada e, budući da on tamo svira harmoniku on time vrijeđa Boga čije je to isključivo pravo. To prvo mogu uočiti roditelji u svakodnevnom životu. Drugo što vam ovdje želim još pokazati je sljedeće. Kada započne taj proces radikalizacije, majke imaju važnu ulogu u tome što što poduzeti protiv tog straha? Kako pomoći mladom čovjeku da izgradi odnose s ljudima u svojoj okolini? One mogu pokazati e, emocije, pokazati djetetu kako se obhoditi s emocijama. Kasnije ću to još pokazati. Ova folija mi ne treba jer ne mogu ništa ni čitati, ali ću vam e, objasniti što tu e, piše na ovom dijagramu. Dakle, rekli smo pristup e, po, ide ovako. Prvo se izaziva strah kod tih mladih ljudi, oni postaju paranoidni, paranoični, oprostite, u jednom obrambenom stavu i onda se e, pristup počinje individualizirati i ti ljudi se regrutiraju zapravo. Za razliku od al danas je u IS-u i sličnim organizacijama e, drugačija, drugačije teče ta prilagodba psihološkog profila ljudi. Uvijek sada više nema istih obećanja kao prije kada se pristupi toj ideologiji. E, uvijek se govori o samo obnovi o obnovi svijeta i takvim stvarima. Ono što smo utvrdili e, da se djevojčice više trude poboljšati svijet, obnoviti svijet, dok je dečkima više stalo do toga da sami sebe obnove. Možda sam to tako se pretjerano izrazila, ali to proizlazi iz statistika. Ono što je tu važno je još i postupak individualizacije. Oni koji ih regrutiraju e, moraju uzeti u obzir različite motivacije. Ovisi o tome kako procijene te mlade ljude. Neki žele studirati medicinu, neki žele biti socijalni radnici, odgojitelji, odgojiteljice slič, i slično. Tu je znači taj neki humanitarni pristup. E, velika tema nasilja protiv ženama Mnoge djevojčice koje su doživjele seksualne nasilje, njima se pristupa tako da im se obećaje zaštita. Prema mojim istraživama, prema mojim istraživanjima dječake ne možete radikalizirati e, prije nego što shvatite e, koja obećanja, što im morate obećati da biste ih oduševili e, tim idejama. Znači, e, tko sad može isto pomoći da vidimo što djeci to treba obećati, što ih motivira. Tu su roditelji, majke, oni mogu analizirati mladu osobu, oni moraju vidjeti što se njima može obećati, čime ih se može e, zagrijati za nešto. Ima Znači, rekla sam, e, tri, četiri pristupa su to, znači utjerivanje straha, stvaranje odnosa, zatim e, to što su stekli e, nove prijatelje. A tu je i kognitivni element, to je ideja o mijenjanju svijeta. I onda se to prilagođava dotičnoj mladoj osobi, ovisno je li kršćanin, da li je musliman ili nešto treće. Također postoji i ideološki pristup koji se temelji na islamu. Ono što doista dobro tu funkcionira je neka emocionalna protuteža, protupristup E, pokušava se te ljude zastrašiti da izgube povjerenje. Znači da i onaj ko djeluje protiv toga, majka, treba također emocionalni pristup, ali ne onaj koji zastrašuje, nego onaj koji smiruje, koji ponovo vraća povjerenje u ljude. Također postoji ovaj pristup e, stvaranja veza s ljudima u okolini. Roditelji opet tu imaju e, najbolju mogućnost pomoći mladom čovjeku da izgradi odnose s ljudima u svojoj okolini. Također, roditelji moraju razmišljati o tome što se tom e, djetetu obećalo <clears throat> oprostite, e, da bi ga se radikaliziralo. E, sigurno si želi možda recimo neki socijalni angažman. Statistike pokazuju, postoji jedan citat iz Prustove knjige, naime, prema kojemu se izvodi ako koristite instrument koji ste sami razradili, onda ste već obavili 60% posla oko radikalizacije. Sad ću to još malo objasniti. Radikalizacijom se uništavaju emocionalni odnosi, e, povijesne obiteljske veze mladog čovjeka se prekidaju. A radikalizacija će e, radikalizacija će donijeti i to da će e, taj mladi čovjek izgubiti veze sa ljudima iz svoje okoline Zbog radikalizacije ti mladi ljudi e, paranoično gledaju na svijet. I oni više zapravo ne nemaju nikakve e, doživljaje ugode, recimo ne slušaju više glazbu, ništa. I sada e, majka ponovo treba vratiti to dijete u, u njihovu vlastitu priču. To su mali događaj recimo događaj koji e, će ga podsjetiti na ranije djetinstvo, događaj koji će ponovo probuditi neke osjećaje, <clears throat> osjećaje koje je ta mlada osoba e, doživljavala prije radikalizacije koji se ponovo mogu vratiti. Omiljeni čokoladni kolač, e, neka glazba, neka uspavanka koju su slušali prije, neki suvenir ili predmet koji će ih podsjetiti na rano djetinstvo jedna e, e, majka židovskog porijekla je djetetu ponovo pokazala e, video snimku s barmicve da ga, da ga podsjeti na to. To su emocionalna prisjećanja kako bi se sin ili kćer ponovo našli u nečem individualnom, nečem fizičkom, nečemu što ima veze s njihovom pripadnošću nečemu. Na taj način taj oklop, taj zaštitni oklop koji su se stvorili kroz radikalizaciju, na taj će se način ponovo otvoriti. Naime, radikalizacija znači i dehumanizaciju. U, pripadnost se uništava, tjelesnost se uništava, postoji samo skupina, a ne pojedinac. Kada se kreće u postupak deradikalizacije, potrebno je ponovo vratiti to, ponovo vratiti osjećaje, e, tjelesno doživljavanje stvarnosti, osjećaj pripadnosti. Ima mnogih ljudi e, koji su počeli plakati kada su ponovo čuli glazbu jer su potpuno zanemarili taj dio e, doživljaja svijeta. Samo je 20% slučajeva bilo neuspješnih u deradikalizaciji na ovaj način unutra je samo dvadesetak posto maloljetnika ostalo su odrasli i tu se vidi ta velika razlika u deradikalizaciji kod odraslih osoba i maloljetnih osoba ta, ta razlika je opet ta citirana Madlen od Prusta opet se citira to djelo gdje se vidi koliko je dobro da ovaj pristup se primjenjuje e, kod mlađih ljudi Još bih htjela ukazati na činjenicu da je djevojčice lakše deradikalizirati nego e, momke. To nema veze nikakve s, njihovim, s njihovom rodnom, spolnom pripadnošću, e, nego se u ovom slučaju e, baš ta spolna pripadnost ide u korist djevojčicama u ovom slučaju. Na primjer, kada e, se nekoga indoktrinira u nešto što je opasno po njega samom e, tu onda u takvim slučajevima e, policija angažira multidisciplinarni tim. Kada se radi o, dječacima, onda se njega smatra opasnim. Više se očekuje da će on nešto učiniti, pa ga policija kontrolira, ali se na njega ne djeluje odgojno s djevojčicama se radi drugačije. Znači to, taj pristup je drugačiji za jedne i druge, zato je to tako. Sada ću, evo još malo ću završiti sa svojim izlaganjem. Htjela bih podsjetiti na posljeratno razdoblje e, u doba nacizma i fašizma ono što je počinjeno od zločina počinjeno je i između ostaloga protiv pojedinca u sklopu denacifikacije e, gledalo se na ponovno uspostavljanje obiteljskih odnosa. To je također važno i u slučaju ovih koji se vraćaju iz Iraka i Sirije. Ne treba automatski bacati e, sumnju na obitelj. E, ne treba odmah pretpostavljati da su zbog određene vrste odgoja se ta djeca e, radikalizirala, e, da se roditeljima e, pripisuje krivnja zbog radikalizacije. Mislim da treba izbjegavati takav pristup, treba postavljati pitanja u društvenom kontekstu. Kada čujete ono što džihadisti govore, onda možete utvrditi da je došlo do grešaka u razvoju i u političkom diskursu i u medijskom, ali ne toliko u obiteljskom. To, taj izlazak iz obitelji poboljšava, pospješuje radikalizaciju Znači, dobra obitelj je upravo prepreka radikalizaciji. Inače, naravno da je taj put individualan, pa nam je obitelj vrlo važan resurs za e, ove aktivnosti. Trebamo staviti prioritete na to da e, podupremo socijalne radnike i druge da daju podršku obiteljima, e, da daju podršku majkama, da se i one ne radikaliziraju, da se s njima povežemo. Mi smo razradili psihometrijske ljestvice koje koriste stručnjaci, psiholozi e, kako bi se i majke koje nisu e, radikalizirane mogle uključiti u ovo. E, tako su i one uključene u deradikalizaciju svojih kćeri i sinova. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam lijepo, gospođo Bozar, na vašem izlaganju, a riječ sada dajem gospođi Aleksandri Žil, koja je e, spisateljica i novinarka. Dobar dan. Prije svega želim zahvaliti svima što ste me pozvali. Želim neke stvari objasniti Često govorim o ženi kao osobi koju treba uzeti u obzir kod prevencije. Što to znači govoriti o ženama? Mm, Govorimo o nekome koji ima obiteljsku ulogu, ali to je i osoba koja je jako bitna, žena dakle, u prevenciji. Tu govorim o obrazovanju, o politici, o ženama aktivisticama. Ne treba na ženu gledati samo u obiteljskom kontekstu, kao neki pos, neka posebna obveza koju žena ima, neka posebna veza koja je vezana um, u, uz muža. Trebamo razmišljati o ženama i kao aktivisticama i dakle uloga obitelji ovdje je jako bitna. Nećemo govoriti dakle samo o radikaliziranim djevojkama ili e, momcima jer ovdje bi bilo previše detalja, ali želim naglasiti koliko je bitna mreža žena koje zajedno rade, e, kako imaju zajednički leitmotiv i kako to može dovesti do uspjeha. Ja sam napisala knjigu i u njoj se opisuje ono što se događa unutar četiri zida, dakle unutar obitelji, kako bi majke mogle prijaviti ono što su vidjele, dakle nedostatak prevencije, pogotovo što se tiče momaka koji su onda e, bili pod utjecajem ISIS-a. Dakle, e, problem se predstavlja na više razina. Moramo shvatiti kako se baviti ovom temom koja je u biti rascjepkana. Zašto majke? Ova je tema mogla biti akademska. Zašto su žene bile te koje su mogle vidjeti zašto djeca postaju nasilna, zašto se odvajaju od društva. Bilo je bitno da se ne povezuje kao ekvivalent siromaštvo, socijalna ekskluzija, odnosno terorizam, odnosno ISIS. Ti podaci postoje i moramo o njima voditi računa. Potrebno je govoriti o tim ženama jer kad sam počela razgovarati s njima, kako bi ih uključila u ovaj projekt, shvatila sam da žene koje su naj, osobe koje su najotvorenije zato da se ova situacija promijeni, odnosno da se ne ponovi u drugim obiteljima, ili majke koje sam upoznala nakon što sam napisala ovu svoju prvu knjigu, ne spadaju u većinu žena koje su majke, sestre. Nakon odlaska mladih u Irak, došlo je do prekida obiteljskih odnosa ali uvijek je postojao bar nekakav obiteljski odnos, e, barem svaka dva mjeseca stupali su u kontakt. Možda ne s ocem, već sa sestrom ili majkom. Dakle, počela sam komunicirati sa ženama. Žene u odnosu sa džihadistom. Ili žena džihadiskinja. To je tema radikalizacije. I to je pojava koja se povezuje često s muškarcem koji je aktivno džihadist. Tu su zatim prisutne druge opasnosti. Recimo atentat e, recimo e, gdje su žrtve bile francuskinje Zašto postoji taj stereotip da je žena manje opasna od muškarca u radikalnom e, islamu? Postoji diferencijacija Dakle, kad govorimo o dečkima, pristupa se na jedan način. Kad govorimo o djevojkama, pristupa se na drugi način. I to je uvijek tako bilo u povijesti Isisa. Muslimanke koje nose veo smatraju se potčinjenima e, muškarcima. I to je isto što, o čemu govori Isis. Dva europljana iste ideologije koji dakle imaju isto binarno nasilno gledanje na svijet. Gledat će na ovu opasnost e, sa određenim predrasudima u odnosu na rod. Dakle, zašto to sve postoji? Postoji struktura, dakle, stvaraju se novi odnosi, a to sve često provode žene. Ako kolegice koje su se bavile ovom temom sagledaju preferencijalnu mrežu džihadista, znaju da nasilje u skupini žena u biti je itekako prisutno i zastrašujuće puno gore, često puno gore od nasilja u skupinama muškaraca. Sagledajmo samo ono što se dogodilo u Notre Dame. Djevojka od 19 godina uspjela je radikalizirati ženu 29 godina sa troje djece. Dakle, bez obzira na to, bez obzira na, na to što istrage upućuju na to da je ta žena pravila se da je muškarac kako bi nastavila regrutirati ljude putem interneta ta žena dakle nije bila nimalo manje opasna u odnosu na muškarca. Iz povijesnog gledišta ove žene često se ne lačaju oružja, ali evo ću vam primjer iz knjige. Maksin je eh, moma koji je derekaliziran u Francuskoj kad je upoznao buduću ženu. Vjenčao se, ona je mm, prihvatila tu jihadističku ideologiju. Djeca su rođena i odrasla u Siriji, pa i majka kaže da se ne želi vratiti. On je isto tako preobraćenik, ima petoro djece, približio se vjeri putem žene. Zanimao ga je duhovni, mistični aspekt života i prije nego što je e, se približio islamu, približio se budizmu. Dakle, ušao je u kalifat, i e, uputio se u Siriju. Zatim je tu i Mara, to je stereotipnija figura, belgijska Belgijka. E, čuli ste za nju, za muža Tareka. Opas, to je dakle osob, opasno sluha živi u Skarbeku i e, sa 18 godina krenuo je u Siriju. Muž je ubijen, djevojka je imala mogućnost vratiti se, ali to nije učinila. Sada se ponovno vjenčala, kako se često i dogodi, ali u svojstvu udovice nije pokazala znakove kajanja i kao majka rekla da se dakle ne želi vratiti kao i mnoge druge žene, dakle ovo je Marina priča. Što se tiče majki, e, pokušat ću kratko opisati njihovu ulogu. Ključna je to uloga majka europskih džihadista. Nije, dakle, nije samo anđeo ognjišta, kućnog ognjišta. One mogu biti zaista ključne u prevenciji u, dakle mogu biti dijelom društva. Što žene mogu učiniti? Što su učinile žene koje sam ja intervjuirala, majke koje sam ja intervjuirala? One bi svojim djelovanjem mogle pokrenuti kampanje prevencije, recimo osoba koja e, radi u ljudskim resursima, tu je i profesorica, tu je, e, e, tu je osoba koja radi u policiji, tu je bila i medicinska sestra. Tu je bila i majka koju sam intervjuirala, a radila je u zatvorskom sustavu u Francuskoj. Radi se o ženi koja radi u, na području Pariza. Dakle, trebamo sagledati profil majke, vidjeti na koji način može biti korisno njezino radno mjesto. Kako se ono može iskoristiti? E, to su žene koje su uključene u javni život, koje čine e, društveno tkivo i dakle što su učinila ta djeca u Siriji? Žele se vratiti u Francusku, ali često te majke nisu aktivne jer nemaju prostor u kojem mogu djelovati. Previše vremena smatralo se da žene, odnosno majke su isto tako suučesnice, da su radikalizirane, da su čak i aktivistkinje. Mada su možda bile katolkinje, europljanke, Ehm, svejedno su ih smatrali krivima za radikalizaciju sinova, odnosno kćeri. Dakle, ne mogu djelovati na javnoj razini jer su bile stigmatizirane. Ehm, strah ih je izgubiti radno mjesto, kao što se to i dogodilo u nekim slučajevima s kojima sam se bavila. Ehm, dakle, sin, e, odnosno brat e, određene osobe, ta osoba je izgubila posao. I e, potrebno je, dakle, da se razmisli o načinu na koji ove majke mogu doći do tijela vlasti s povjerenjem jer ne treba postojati strah u toj suradnji. ta udruženja moraju biti proaktivna, moraju biti kompaktna na europskoj razini kako bi se razmijenila iskustva, kako bi se dala potrebna podrška potrebno je prepoznati dobre i loše prakse u tim udruženjima i zajedno se boriti protiv radikalizacije. Što se događa kad majka ne surađuje? Jedna od sestara koje spominjem u knjizi, jedna je od djevojaka koje su najviše uključene među svim tim obiteljima koje su pogođene ovom pojavom i kad sam ju pitala koliko obitelji još poznaje, osim ovih 10-15 koje sam ja obradila, mm, rekla su mi, mislim da ih nema više od 30, ali u biti ih u Francuskoj više od tisuću. Pa gdje su onda ti ljudi? Koliko tu podataka gubimo zbog nedostatka povjerenja organizacije? Kako oni žive, kako je došlo do regrutiranja? Tu govorimo o statističkim podacima o kojima ništa ne znamo. Dakle, postoje mnogi mladi ljudi koji su nestali, koji nisu prijavljeni iz straha stigmatizacije ehm, iz straha od, dakle, pred gubitkom radnog mjesta. I to je dakle zatvoreni krug koji se stvara. Zbog toga sam htjela naglasiti i ono što je učinjeno u zatvorskom sustavu u Francuskoj. Stvaraju se mreže oko zatvora i recimo kad majke posjećuju zatvorenike, e, stvara se zajednička točka. E, baš kako bi se izbjegla, izbjeglo neprijateljstvo prema državi, recimo sin, kad sin priča o svom životu u zatvoru i tako dalje, često, dakle, majka posjećuje svog sina. Kad se sin vrati kući, treba omogućiti taj dijalog. U jednom zatvoru na sjeveru Francuske rekli su mi da su mislili da majke koje sam ja intervjuirala su bile derekalizirane baš kao i djeca odnosno sinovi, kad su ovdje dolazili svaki tjedan, mislili smo da su oni isti kao i njihovi sinovi. Dakle, trebamo zaista izbjeći taj stereotip koji jača, odva, koji vodi ka odvajanju, a toga ne smije biti. Mora postojati borba protiv radikalizacije na europskoj razini. Ono što je potrebno je dijalog. I potrebno je, mm, dakle, maknuti se od tih stereotipa može dakle biti da se osoba vrati na područje na, na kojem je borba, odnosno na kojem su sukobi. Ali kako bi se to spriječilo, potrebno je djelovati unutar obitelji. mlađa, mlađi, mlađa braća osoba koje su radikalizirane isto tako su e, suočene s rizikom radikalizacije. Treba shvatiti da je budućnost moguća za, tu, te ljude i ako se vrate u Europu e, mora postojati neki put za te osobe, dakle, i bez obzira na zato, bez obzira na presude. Evo, ispričavam se, sad ću zaključiti. Dakle, neki će, ljudi, neki će mladi e, izaći već iz zatvora 2019. godine i zato je potrebno sada naglasiti borbu protiv radikalizacije. A ključno je da u sve to budu uključene žene, ne samo majke. Zahvaljujem. Thank you, thank you very much, Hvala vam lijepa, gospođa Alessandra Žil. Riječ sada ima Karola Garcia Calvo, koja je viši analitičar programa za globalni terorizam u institutu Elcano Royal. Imate ukupno 12 minuta jer moramo završiti u 11 sati a naravno zastupnici koji su ovdje žele iskoristiti ovo vrijeme i postaviti vam određena pitanja. Naravno, htjeli bismo i vremena za vaše reakcije. Izvolite. Hvala vam lijepa, zahvaljujem predsjedateljice, ja ću se svakako truditi poštivati zadano vrijeme. Hvala vam lijepa e, na ovoj prilici da vam se ovdje obratim. Ja dolazim iz instituta Elkano, Kraljevskog instituta sa sjedištem u Madridu. Kao što smo već jutros čuli, žene imaju iznimno važnu ulogu u terorističkim organizacijama. To je uloga koja se ne uzima dovoljno u obzir. Neke studije postoje, ali zapravo ne znamo zašto su žene u u startu postale radikalizirane, tko su te žene i kako je do toga došlo. Reći ću vam nešto o istraživanjima koja smo, kao što sam već rekla, proveli u, našem institutu, a vezano uz žene koje su optužene e, za e, radikalizam i sudjelovanje u terorističkim aktivnostima u španjolskom pravosudnom sustavu. Dakle, mnogo toga sam navela ovdje na dnevnom redu, no nastojat ću e, biti što kraća. Od 2012. do 2018. godine 117 osoba je osuđeno u Španjolskoj zbog aktivnosti koje se odnose na džihadistički terorizam. E, dakle, riječ je o vezama sa e, džihadizmom, sa takozvanom islamističkom državom i slično. U Španjolskoj mi već dugo poznajemo džihadistički terorizam još iz 2004. godine od napada u Madridu, još i 2001. imali smo um, čeliju Al-Qaide koja je 90. bila aktivna u, Madridu i 2001. je uništena. No, um, nije bilo žena optuženih za džihadističke aktivnosti i onda u Madi 2013. godine prva žena je uhićena, bila je maloljetnica, imala je samo 14 godina. Od tada pa do sada govorim samo o onima koji su osuđeni, 13 e, osoba, dakle 11% svih koji su osuđeni za e, džihadistički terorizam su žene. E, podatke koje ću vam dati temelje se na otvorenim izvorima, a osobito kad je riječ o pravosudnim aktivnostima. Prije svega da vidimo tko su te žene koje sudjeluju u džihadističkim terorističkim aktivnostima u Španjolskoj. Daću vam primjer onoga što se događa. Mislim da možemo reći kako žene se uključuju u ove aktivnosti u svojoj mladoj dobi. To je nešto što im je karakteristično, čak su i mlađe od muškaraca. U prosjeku muškarci osuđeni u, za ove aktivnosti u Španjolskoj imaju 30 godina, a žene imaju oko 26 godina, dakle četiri godine su mlađe. Još jedna važna varijabila kako bismo razumjeli ulogu žena u džihadističkim aktivnostima jest da e, one mogu e, biti različitog bračnog statusa. Muškarci su obično oženjeni, a što se tiče žena, islamska država upravo se fokusirala na mlađe žene koje su same, nemaju e, te obiteljske veze i E, bračno opterećenje, dakle one nastoje privući takve žene kako bi e, se preselile u kalifat i nastoje na taj način kolonizirati tamošnje e, područje nastoje na taj način širiti svoj kalifat i to je zapravo veoma snažno snažan alat jednako snažan kao i oružje na koji način to uključivanje žena u džihadistički svijet e, zapravo funkcionira u kontekstu terorizma unutar e, moje vlastite zemlje. Ovdje možemo reći dvije važne stvari. Uglavnom je riječ o ženama koje su rođene u Španjolskoj, koje imaju španjolsko državljanstvo. Dakle, oni su druga generacija um, imigranata, dakle to su žene koje su rođene u Španjolskoj, socijalizirane u Španjolskoj koja je država članica Europske unije. Kako je organiziran proces radikalizacije u Španjolskoj? Najveća, eh, najveći broj 90% eh, eh, osoba radikaliziran je između 2012. to je godina početka građanskog rata u Siriji koji se onda prelio u Irak pa do 2015. godine. Osobito su 2014. i 2015. bile značajne gotovo 70% svih radikalizirani su upravo u tom razdoblje. Što se tiče prosječne dobi, Al-Baghdadi je pozivao žene, govorio im je da ostave sve u Europi, da ostave svoj život u Europi i da dođu u islamsku državu i nastave ondje sa novim životom. Pozivao je žene da se ondje ostvare kao žene, kao majke, obećavao im je da će moći sudjelovati u tom novom projektu e, koji se e, pojavio na svjetskoj sceni. I ti pozivi bili su još snažniji od samog oružja za ostvarenje njegova plana. Dakle, žene su se počele radikalizirati u mlađoj dobi nego muškarci, kao što to ovdje možete vidjeti, imale su prosječno 20 godina u Španjolskoj, a muškarci oko 26 ili e, i više. Još jedna zanimljiva stvar ovdje koja će se pojavljivati kroz čitavu moju prezentaciju je važnost radikalizacijskih platformi na internetu. Većina ljudi osuđenih za ovu vrstu aktivnosti radikalizirala se u miješanom okruženju, dakle gdje imamo kombinaciju e, kontakta e, osobni naravi i putem interneta. Međutim, žene su se uglavno radikalizirale upravo na temelju internetskih sadržaja i internetskih kontakata, a ne osobnih kontakata. Dakle, to je nešto što se pokazalo iznimno korisnim. Islamska država iskoristila internetske alate, pretvorila ih u iznimno moćno sredstvo za privlačenje žena. Internet, društvene mreže postale su klopke za žene. na taj način oni su došli do njih, u njihove kuće, u njihove domove, Osobito u Španjolskoj to se pokazalo iznimno važnim i to treba imati na umu kada nastojimo odgovoriti na ovu pojavu. Što se tiče konkretnih alata u internetskom okruženju za žene, to su prvenstveno društvene mreže, bilo koje društvene mreže gdje možete stupiti u interakciju s drugima e, i žene također je važno reći obično se radikaliziraju u skupinama, a ne same. Zatim različite aplikacije za slanje poruka, e, bilo da ste u kontaktu s nekim drugim na drugoj strani e, i naravno općenito internet. Što se tiče okruženja za radikalizaciju mimo interneta, dakle niti to ne treba zanemariti. Obično se takva radikalizacija provodi u privatnim domovima, dakle u privatnim susreta, susretima žena i njihovih pratitelja ili pak u okolici islamskih centara, ne u samim islamskim centrima i ne pod vodstvom islamskih vođa, ali u okolici takvih prostora, ondje gdje se žene okupljaju kako bi razgovarale o različitim temama pa i o politici. Jednu stvar sam već spomenula kad je riječ o radikalizaciji žena. Nemamo podatke o ženama koje bi se e, same radikalizirale e, i to mimo interneta, dakle o ženama koje bi recimo pribavile svu džihadističku propagandu i na taj način se radikalizirale. Takvih slučajeva nije bilo. Žene su se radikalizirale u skupinama i to zahvaljujući određenom djelovanju nekoga tko je bio agent, dakle prijenosnik te radikalizacije. Dakle, pritisci i objašnjenja ako nisi s nama, onda si protiv nas, pritisak e, ostalih i naravno u skupini gdje postoji više žena, pa i one pritišću jedna na drugu. E, neke od njih su E, već bile predane kalifatu, ali su i dalje bile nazočne u Španjolskoj i upravo su se bavile time da e, pronađu druge žene koje će poslati u kalifat. Naravno i muškarci su se već organizirali, neki su već e, pripadali toj organizaciji i zahvaljujući upravo toj njihovnoj muževnosti, iskustvu, svemu onome što su govorili, ili uspijevali su privući i žene. Još jedan ključni čimbenik za radikalizaciju E, koji smo utvrdili u našem e, institutu su prethodne društvene veze među tim e, ljudima ili veze sa nekim tko je već bio postao strani borac ili veze s nekim tko je već bio uhićen, s nekim tko je već bio u tom prostoru sukoba pa se onda vratio u Španjolsku i slično. To je zanimljivo i Dakle, kao što sam već rekla, za žene su internetske eh, eh, mogućnosti radikalizacije osobito važne, ali ne smijemo zanemariti i eh, utjecaj muških članova obitelji. Vrijeme mi je isteklo, pa ću sada stati. Hvala vam lijepa. Hvala i e, vama. Zahvaljujemo. E, a riječ sada ima Charlotte Izakson, viša stručnjakinja za rodna pitanja u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Hvala vam lijepa, hvala vam što ste me pozvali na ovu važnu raspravu. Zahvaljujem i prethodnim panelisticama. Što se tiče perspektive naše vanjske politike, želim vam nešto reći o tome što mi u vanjskoj službi za djelovanje radimo zajedno sa državama članicama. Svi znamo da ovo nije jednostavno pitanje prije svega želim reći da ne možemo pojednostavljivati stvari i na taj način pojačavati dodatno stereotipe kada je riječ o ulozi žena kao što su i prethodne govornice rekle. Dakle, moramo e, dobro razmisliti što zapravo govorimo, moramo nastojati imati jasne stavove i ne e, dolaziti prebrzo do nekih zaključaka koji se onda prezentiraju e, previše senzacionalistički. E, dakle, postoji taj senzacionalistički aspekt koji je povezan sa ovom temom. Kada je riječ o samom nazivu ove današnje teme. Ovdje govorimo o ulozi žena u sprječavanju radikalizacije u svijetu. Međutim, mi bismo htjeli dodati i pitanje roda, dakle ne samo žena kao ženskog tijela, nego važnost roda eh, u smislu muževnosti, ženstvenosti, što se ne preklapa nužno sa eh, spolnim određenjem muškarca ili žene. Dakle, kao što svi znamo, riječ je o opasnom svijetu. UN, jedan od naših glavnih par partnera u kontekstu promicanja multilateralnog pristupa načinu na koji mi radimo. UN je 2017. također rekao kako se moramo zalagati za diplom, mirovnu diplomaciju e, kako se ekst ekstremizam i terorizam sve više šire. Dakle, sve više se i međunarodni i nacionalni mediji usredotočavaju na pojedine skupine poput Al-Shabada, Boko Harama, Daisha, Islamske države koji se prikazuju kao islamski pokreti, a postoje i neke druge skupine sa ekstremističkom ideologijom tehnologijom, samo primjer u Kanadi i SAD-u gdje istraživanja pokazuju da milicije e, koje se zalažu za nadmoć bijelaca, dakle bijelačku supremaciju, e, su također u porastu i predstavljaju e, veliku opasnost. U Mijanmaru, Tajlandu i Šrilanki Također militantna tijela se sve više šire, a u Indiji desničarska hinduistički pokreti e, su sve e, na, više nazočni u javnosti. Dakle, nije riječ samo o e, vjerskoj radikalizaciji, riječ je i o političkoj radikalizaciji, a kad kada su naravno te dvije vrste radikalizacije blisko povezane kako bismo razmotrili sve ove situacije, treba reći da iako se one čine različitima, e, i njihova ideologija je zapravo vrlo slična, temelji se na identitetu, e, traži se od ljudi da odaberu jedan identitet u odnosu na drugi, a taj identitet se temelji na naciji E, rasi ili vjeri. Također tu su važne one uloge muževnosti, odnosno ženstvenosti. Od ljudi se traže da ispune svoju ulogu u društvu. Vrlo često se krivnja projecira na nekog drugog e, i u svim tim situacijama e, rod i spol, što kao što sam rekla nije uvijek isto, iako je međusobno povezano, se koristi kao roba. Dakle, to je na neki način njihova valuta e, u ostvarivanju svojih e, ciljeva. Dakle, kad je reč o bijelačkoj supremaciji, recimo, Eh, oni se nastoje zaštititi od dotoka imigranata, a pak eh, islamska ideologija, odnosno ideologija islamskog ekstremizma je takva da se nastoje zaštititi od napada, kako oni to prikazuju, drugih eh, vjera i ideologija. U svakom slučaju slučaju uvijek se nastoji ustvrditi da postoji opravdanje za njihovo djelovanje, da je njihovo djelovanje valjano i na taj način se opravdava nasilje protiv drugih što doprinosi ekstremizmu, radikalizaciji i naravno nasilju i sukobu. Sve ekstremistički pokreti isključuju sve one koji e, ne podupiru iste vrijednosti i ista vjerovanja i pritom dehumaniziraju sve one koje nastoje eliminirati. Sve je više istraživanja i analiza koja pokazuju da u svakom kontekstu e, postoje različite varijabile koje omogućavaju različite poticaje za ljude kojima ih se nastoji privući e, a što se nas tiče, nas koji radimo u, vanjskoj, u službi za vanjsko djelovanje Europske unije, to je iznimno važno. Važno je pogledati koji su e, ti e, ključni uzroci za ovakve pojave. Naravno, mi moramo raditi istodobno na svim tim različitim razinama. U kontekstu UN-a, kao što znate, ovo je također važno pitanje, pitanje sprječavanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma e, postoji rezolucija vijeća sigurnosti koja određuje standarde za izradu nacionalnih akcijskih planova u tu svrhu E, jedna od stvari koje smo čuli od UN-a jest da je osnaživanje žena ključno za održivi mir iako žene ponekad imaju ulogu u e, nasilnom ekstremizmu e, potpuno je jasno da ona društva u kojima žena imaju važniju ulogu su manje sklona nasilnom ekstremizmu. Dakle to je nešto o čemu trebamo voditi računa, važno je osnažiti žene i e, ostvariti ravnopravnija društva općenito govor reći, a to naravno ide ruku pod ruku sa ciljevima održivog razvoja u kojima se govori o ravnopravnosti spolova, ukidanju smiromaštva i postoji cilj ostvarenja mirnog e, i inkluzivnog društva. To su ciljevi na kojima radimo zajedno sa drugim partnerskim organizacijama u multilateralnom kontekstu, prvenstveno naravno to je UN, ali postoje i drugi s kojima surađujemo druge organizacije, spomenut ću samo nekoliko, NATO, OSCD, Afrička unija, organizacije u Južnoj Americi i slično. Dakle, imamo zajedničke ciljeve i možemo si međusobno pomagati. Zatim ideološki pokreti oduvijek su se borili i oko obrazovanja. Današnji nasilni ekstremistički pokreti i radikalizacijski pokreti i također koriste obrazovanje kao svoju platformu i znamo da brojne platforme bilo da su e, političke ili vjerske koriste također i rod kao svoj alat a i mi mi sami uvijek nastojimo uključiti pitanje rodne ravnopravnosti u sve što mi činimo i vidimo da je to e, zapravo također e, nešto što koriste i radikalni e, pokreti dakle sve više i više vidimo da se naglašava pitanje identiteta ljutnja zbog nepravde i slično. Dakle, e, u svakom slučaju rad Europske unije na uspostavi zajedničkih vrijednosti kao što su temeljna ljudska prava, ravnopravnost uključujući ravnopravnost spolova, to su također i temeljni alati za borbu protiv radikalizacije. E, u svakom slučaju e, ekstremistički radikalizirajući pokreti su odlični u korištenju interneta u svoje svrhe. Oni naravno koriste i druga sredstva, svoje kampove i slično, ali koriste internet za ovu vrlo destruktivnu svrhu. Pa što onda mi činimo? Mi dakako surađujemo s drugim organizacijama, spomenut ću samo eh, jedan eh, primjer Afrička unija i Europska unija lani su iznijele zajedničku izjavu u kojoj smo naveli kako možemo surađivati na sprječavanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije. To je samo jedan primjer. I na kraju želim reći da upravo radimo ažuriranu verziju e, politike Europske unije vezanu uz e, žene mir i sigurnost e, ta strategija moći će se primijeniti i unutar Europske unije, dakle unutar e, država članica, a i u našem odnosu sa trećim zemljama. E, još uvijek e, izrađujemo tu strategiju. Nadamo se da ćemo imati zaključke vijeća prije kraja ove godine na tu temu. No, još jedna stvar koju vam želim reći, a koju ćemo osobito naglasiti u toj novoj strategiji, jest borba protiv nasilnog ekstremizma jer to je naravno i sama srž programa vezanog uz žene, mir i sigurnost. Dakle, poprilično dobro razumijemo probleme i izazove s kojima se suočavamo. Imamo plan, znamo da moramo surađivati s partnerima, a e, naravno E, osobito su važni, ne, važne nevladine organizacije, dakle partneri iz civilnog društva, e, dakle posebno žene koje su se same organizirale i imaju iskustvo u ovom području. Važno je da svi objedinimo snage i zajednički radimo na borbi protiv e, radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Hvala vam lijepo. Sada ću dati priliku zastupnicima da se jave za riječ. Izvolite. Hvala vam lijepa Zahvaljujem odboru FAM na organizaciji ovog saslušanja. Sa to, dakle, ovdje je riječ o iznimno važnoj temi, uloga žena u sprečavanju radikalizacije. Inicijativa je došla od europskih pučana. Zahvaljujem na informacijama koje smo dobili od stručnjakinja. U novim godinama vidimo da je došlo do porasta terorizma u svijetu tu od Afrike, Jugoistočne Azije, Europe i Amerika. Terorizam e, je nazočan posvuda, a e, do radikalizacije je e, također došlo u, i dolazi u sve većem opsegu. To je velika prijetnja za našu demokracije. Istraživanja o žarištu radikalizacije u Maroku pokazuju da je e, za radikalizaciju iznimno važno e, ta bliskost sa skupinom prijatelja i e, iznimno je teško nadzirati te čimbenike jer mnogi koji se radikaliziraju prethodno nisu imale nikakve veze sa ekstremističkim skupinama. iznimno je važna uloga žena, uključujući žena unutar obitelje poput majki i sestri i važno je poboljšati operativnu učinkovitost različitih službi koje se bore protiv radikalizacije i ključno je razumjeti ulogu žena kako bismo mogli iznjedriti odgovarajuću strategiju kojom ćemo moći pomoći žrtvama i spriječiti daljnju radikalizaciju e, važno je veće uključivanje žena u prototerorističke strategije, osobito u osobito u pojedinim područjima. Dakle, važno je da žene više sudjeluju u prototerorističkim aktivnostima u Nigeriji. Postoje e, recimo e, primjeri aktivnosti e, gdje se uključuju žene u zajednice. Isti primjeri postoju i u Bangladešu. a jednako tako i u Maliju gdje postoji obuka za žene koje nastoji ih opremiti za borbu protiv radikalizacije. Dakle, e, regionalna strategija UN-a za Siriju iz ožujka 2015. također naglasuje jačanje žena i e, njihovo obrazovanje kao nužno za borbu protiv radikalizacije. U Ujedinjenoj kraljevini naj Najnovija istraživanja pokazuju da u dobi od 11 do 25 godina 86% mladih kaže kako kada je moraju razgovarati o nekoj važnom političkom ili osobnom pitanju najviše vole razgovarati s majkama. E, Europski parlament također je skrenuo pozornost na rodni aspekt radikalizacije. Postoji brojni primjeri onoga što države članice Europske unije čine e, kako bi spriječile radikalizaciju. Još jednom zahvaljujem stručnjacima, imam tri ili četiri kratka pitanja za njih, ne znam mogu li ih postaviti sad ili kasnije, e, to ovisi o vama, to su kratka pitanja. Mi doista nemamo vremeno, imate samo minutu da postavite ta pitanja. Evo na svom materinjem jeziku ću pitati, na španjolskom dakle. E, prvo za gospođu Buzar. E, kako se vrše te analize? Možda obitelj ponekad laže, možda majke lažu. E, evo sjetite se napada u Barceloni. E, to se mjesecima spremalo. Nisu ništa znale ni majke, ni sestre, niti maloljetna djeca u obitelji. Djeca koja su sudjelovala u tome su i prije i kasnije išla u školu. Kako se uopće u tako uskoj okolini, kako može uopće doći do promjene? često e, potreba za pustolovinom e, kod e, mladih ljudi igra veliku ulogu, pogotovo kod dječaka. Naime, kako protiv toga se boriti, protiv te želje za pustolovinom? Eto, hvala. E, gospođa Vesera ima riječ. Sorry, it was her who was telling me to stop. You were telling me to stop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 Mislim da je stvar respekta da poštujemo zadano vrijeme. Jer trebamo da pitati stručnjakinje. One trebaju dati odgovore. Evo, pitanje e, Karoli. S europskog gledišta, e, što je sa institucionalnom razinom, e, s kapacitetima, s planiranjem, s operativnom razinom? Kako se tu pobrinuti za bolju suradnju? pogotovo sa ženama kao pobjednicama te promjene e, na putu prema deradikalizaciji. Znači, to su područja koja nadilaze studije. Što možemo učiniti, a da bude usidreno u jezgri europske politike? Koje naše može biti protuoružje protiv e, radikalizacije? E, ja imam pitanje za stručnjakinje. Kada se tokom radikalizacije e, dođe do točke gdje više ta osoba nema slobodu izbora? Naime, e, ponekad vidimo da oni prvo se slobodnom voljom odluče za radikalizaciju. Međutim, na nekoj točki to prestaje, ta slobodna volja. Oni jednostavno su uvučeni u to. Što je to? E, je li to mreža u koju vas uvuku? To je kao kod sekta. Gdje, na kojoj točki prestaje e, taj moment slobodne volje? E, naime, ta sila koja uvuče te ljude je jača. Eto, to bi me zanimalo. Terezi koja je inicirala ovu današnju raspravu. Rasprava je izuzetno važna i ustvari ono što su naše stručnjakinje ovdje rekle potvrđuje i ono što je Europol e, rekao zastupnicima, a to je da upravo e, e, radikalizacija potječe od onih osoba koje dolaze iz razorenih obitelji e, koje e, se nalaze u zatvoru na rubu zakona i da se velik dio e, ljudi radikalizira putem interneta. postoje mnogobrojna istraživanja koje je izradio i europski parlament i druge institucije vi izrađujete istraživanja no čini se da kao da jednostavno taj dolazi do, onih koji donose odluke, da jednostavno e, oni ne shvaćaju da je potrebno konkretno nešto poduzeti e, i e, djelovati aktivno na terenu jer evo i gospođa Karola Garcia Calvo je spomenula da u stvari u Španjolskoj, na primjeru Španjolska, to smo vidjeli na primjeru Belgijske kod terorističkih napada, radikalizacija je došla od onih koji su rođeni na europskom tlu. Dakle nisu oni došli jučer iz neke druge države. Oni oni su rođeni ovdje rasli su ovdje eh, i mislili smo da su integrirani no dogodilo se to da oni nisu integrirani i očigledno smo eh, mi u tom dijelu pali kao društvo jer eh, oni ne smatraju europsku uniju e, svojim domom ne smatraju naše vrijednosti svojim vrijednostima i tu je pitanje e, što možemo poduzeti. zanimljivo je bilo slušati predstavnike e, federalne belgijske policije koji su govorili o situaciji u belgiji i oni su izradili izvješće koje je usvojio belgijski parlament uz konsenzus svih političkih stranaka a koje je pokazalo da se glavna radikalizacija u belgiji događa u glavnoj džamiji u belgiji i da novac koji stiže za radikalizaciju zaciju stiže iz saudijske arabije da ne postoji kontrola tijeka tog e, novca i da možemo ako se nešto hitno ne poduzima očekivati još veće probleme. Dakle, nama se radikalizacija događa ovdje u Europi, a mi ne reagiramo. Drugi primjer je situacija Bosne i Hercegovine gdje sve veći broj e, e, ljudi odlazi e, kao strani borci na Bliski istok. Ono što je najnoviji podatak jest činjenica da su među njima žene, ali te žene više ne idu samo kao logistika nego one sada nose i oružje. Ja sam ovdje kad sam slušala pažljivo e, naše izlagačice e, stekla dojam da e, neke od njih zagovaraju da se strane borce treba ponovo integrirati u društvo. Ja osobno smatram da oni koji su otišli kao strani borci da se ne mogu više vratiti na europsko tlo jer su oni izvor radikalizacije. Oni radikaliziraju druge ljude i to je, to, to su pokazala neka izlaganja koja smo e, danas ovdje imali e, priliku čuti. I samo bih željela pitati obzirom da se bavite tom temom koja je vrlo osjetljiva da li ste e, doživjele da zbog toga što otvoreno govorite o radikalizaciji primate prijetnje radikalnih islamista? Hvala lijepo. Merci mesdames pour vos, pour vos différentes interventions. Hvala gospođo predsjedateljice. Nažalost sam malo kasnije stigla pa nisam čula početak izlaganje e, gospodine Buzar. E, što se tiče gospođe Izakson, htjela bih reći sljedeće. Prava opasnost danas u Europi je islamska radikalizacija. E, sva ubijanja, napadi, e, seksualni napadi na žene, napadi na žene i u Njemačkoj, sve su to izvršili radikalni islamisti. Usporedba koju ste vi pokazali, usporedba koju ste e, željeli Dakle, govorili ste o bijeloj premoći. Mislim da to nas može dovesti u zabludu. Često smo razgovarali s francuskim kriminalistima, e, objašnjavali smo koliko je važna uloga žena, pogotovo na društveno osjetljivim područjima, e, pogotovo na područjima odakle dolaze e, radikalizirani ljudi. Važno je raditi s tim ženama, Važno ih je saslušati. Kada vi vidite i čujete te žene, vi osjećate njihov strah. Oni se boje ići policiji, udrugama za žrtve i slično. Što kažete na to? Kako bismo, što bismo mogli učiniti da se glas tih žena čuje? Gospođo Gil, vi ste rekli da žena e, koja e, pokriva glavu je podređena muškarcu. Međutim, to se na njihovoj strani postulira drugačije. Oni to smatraju svojom slobodom da e, se pokrivaju. Što se tiče obitelji, obiteljskih ćelija, ako se to može tako reći. Razgovarali smo s predstavnicima e, s francuskih vlasti i došli smo do podataka da sve više djece u školama e, ne želi više kontaktirati sa nemuslimanskom djecu, djecom i onda recimo pokrivaju uši ako se negdje začuje glazba, e, dječaci e, djevojčicama ne žele dati ruku, u kantini traže da hrana bude halal, da bude po islamskim pravilima i ne žele se e, družiti biti pored djece koja ne jedu takvu hranu. Što sad učiniti da se tim obiteljima pomogne u takvim situacijama? kako bi se već u obitelji radilo protiv radikalizacije da to ne dođe ovako do škole. Nažalost, sada svima mogu dati samo dvije minute. Tko želi početi? Zahvaljujem na pitanju. Možda nisam bila jasna vezano uz ovaj veo koji sam spomenula. jedan od e, stereotipa koji se prenosi vezano uz odgovornost žene koja postaje džihadistkinja može proizlaziti iz e, recimo širenja ovog rasizma koji postoji u Francuskoj. Pa se kaže da žene muslimanke nemaju slobodu izbora i zato se koristi primjer vela. Postoji ta generalizacija gdje se podcijenjuje rizik koji predstavljaju žene. Kreće se od ideje da žene nisu slobodne, nemaju slobodan izbor, a to nije istina, treba gledati primjer po primjer. Ta paradigma vozi nas do toga da skrenemo s pravog puta u raspravi. Žena kao takva treba ju gledati ne kao ženu, već kao osobu, kao ljudsko biće, bilo da je krivo ili nije. Isto tako mediji imaju važnu ulogu u svemu tome. Majke moraju ispričati svoju priču, žele biti prisutne, neke to i čine. To je činjenica u školama. Malja Jesi iz Vezula u mojoj knjizi sama, bez ikakvog udruživanja, postala militantkinja kako bi rekla moj je sin otišao iz ovog grada na istoku Francuske i vaš sin mogao bi otići. Dakle, zajednički moramo doći do načina da to sve zaustavimo, jer je to velika opasnost. moramo shvatiti da postoji odgovornost u odnosu na društvo. Jer svi smo mi mm, vidjeli ljude koji su bili dodirnuti ovim fenomenom, ovom pojavom. Dakle, i moramo im pomoći. Čućemo i gospođu Garcia, dakle, Sad ću dakle reći nešto što evo je moje razmatranje. Svi smo mi govorili o različitosti društvenih klasa, obitelji koji su pogođene radikalizacijom. Naravno da sad nemamo dovoljno vremena da uđemo u sve detalje radikalizacije. Nitko od nas ovdje prisutnih to ne može. Dakle, rekli smo, e, spominjali smo različite stvari, arapsko porijeklo, siromašni obitelji i tako dalje. Pa ipak čula sam da se vaša pitanja odnose na četvrti. Četvrti koje su pune imigranata, muslimana koji nisu integrirani. Ali to nije tako. Ako sagledate raspravu na europskoj razini, govori se o tome da treba zaštititi ta područja koja su puna muslimana koji nisu integrirani. Mislim da ćemo tako potpuno skrenuti s puta i uopće nećemo shvatiti što je ovdje poanta i kako nećemo uspjeti spriječiti radikalizaciju. u redu, dakle, da ja dam svoj odgovor bilo bi dobro da se ne držimo elitistički, e, da dakle gledamo od ozdo prema gore u civilnom društvu organizacijama koje rade na svemu ovome. E, I to je veliko, isto ta, postoji veliko znanje ovdje u osnovi svega. Govorili smo o ulogama, o ulozi majki, onih koji su svaki dan u tim obiteljima i kako se njihovo iskustvo može iskoristiti kako bismo donijeli važne odluke. Još je nešto što se može učiniti da se više žena uključi u sektor sigurnosti. Jer ovdje postoji prostor za poboljšanje. Dakle, sudjelovanje većeg broja žena. Samo bih htjela još nešto pojasniti vezano uz binom između integracije i drugih aspekata. Dakle, tu se govori o socioekonomskim pojavama. Da je sve to kompatibilno. Vidimo dakle različitost profila i ne govori se dakle o nedostatku asimilacije kulturne asimilacije. Dakle, postoje osobe koje su integrirane a i one koje nisu. Dakle, ponekad dođe, je e, konflikt prisutan i u samoj obitelji. Mladi ponekad zadržavaju stajališta koje su prisutna recimo u Maroku, Ona se vraćaju u Europu i tu dolazi do sukoba. Ta je simetrija bila prisutna u onoj e, čeliji koja je bila prisutna u Barceloni u Kadizu. Što se tiče tih žena koje su radikalizirane, one su sve imale e, iza sebe čistu prošlost, dakle nisu bile kažnjeno prije toga. Hvala vam lijepa, govorit ću kratko. Naravno, kad je riječ o dobrovoljnom e, odlasku ili mislim tu je sad filozofsko pitanje što je dobrovoljno, a što ne. Jedna stvar koju treba imati na umu e, kada govorimo o dobrovoljnom jest kontekst. Dakle, e, što drugo postoji, koje druge mogućnosti uopće postoje, što im se nudi. E, naravno, kada je riječ o prostituciji, tu možemo povesti još jednu e, značajnu e, debatu vezano uz nasilnu pornografiju, ali to je tema za sebe. Što se tiče onoga što ste vi rekli, mogu samo reći da se ne slažem s vama. Postoje različite vrste radikalizacije i nasilnog ekstremizma, iako postoji određena politička svrha da se neke skupine e, prepoznaju kao osobito nasilne. Naš e, cilj, e, dakle cilj našega rada jest da surađujemo sa ljudima iz svih pravosudnih sistema iz čitavoga svijeta E, naravno, osobito u ovom odboru vi ste svi e, dobro upoznati s time e, da žene se suočavaju sa brojnim problemima, da su izložene nasilju od partnera, člana obitelji unutar vlastite kuće, a ne morate nužno biti zahvaćeni ekstremizmom da bi vam se takvo što dogodilo. No, za tu raspravu je također potrebno više vremena Hvala vam još jednom što ste nas pozvali. Hvala svim našim sudionicima na sudjelovanju, na prezentacijama. Hvala svima koji su aktivno sudjelovali u ovom saslušanju.